sada e, treba održati govor o situaciji u Istočnom Kongu. U njezino ime govorit će povjerenik Tibor Navračić. Izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Ovaj parlament usvojio je čitav niz rezolucija o Demokratskoj republici Kongu, a iznad svega na istočnim granicama uključiti i kivuze. Svjesni ste e, nasilja, naročito u sjevernom kivu, od jeseni do danas. Neka područja zaista se nalaze u teškoj situaciji. E, procjenjuje se iz izvora civilnog društva da preko 550 ljudi je ubijeno od e, rujna 2014. godine, a na desetine tisuća ljudi je raseljeno. Naravno, prvi prioritet Europske unije je pristup za humanitarne udruge, a isto tako treba stati na kraj otmici i ubijenju humanitarnih radnika. E, Evropa Europa radi u skladu s uredbom 1257 iz 96. godine koja se odnosi na nepristranost i nediskriminaciju. Ove nedavno nasilje je, uzrokovano nedostatkom kontrole države, nedostatkom kontrole institucije i usluga koje bi trebali raditi protiv e, takve e, nasilja. Nažalost, izgradnja državnih aparata u Demokratskoj republici Kongu je između ostalog problematična i zbog prestojećih izbora. Još jedan bitan element je eksploatiranje oružanih e, skupina koje dakle eksploatiraju floru, faunu i sirovine. E, nedavno je ustanovljeno da pokret otpora sudjeluje u krivolovu, a također oružane snage krijumčare zlato na opskrbnom lancu i na međunarodna tržišta. Djelomično e, nas tješi da sada naoružane skupine imaju manje mogućnosti e, krijumčariti e, e, drugim mineralima i to zahvaljujući novim mjerama. Gospodine predsjedniče, razumijemo zašto je došlo do nasilja i važno je to shvatiti, ali to ne, i ne opravdava počinitelje koji moraju biti izvedeni pred lice pravde. A radi se o počiniteljima koji su pojedinci, oni moraju odgovarati, a ne narodi ili etničke skupine. Mnogo puta se u ovoj vječnici čulo da aktivnosti naoružanih skupina na istoku Demokratske republike Kongo, da one ruše ljudska prava, da one e, onemogućavaju ljude da žive mirno i planiraju budućnost. Te naoružane snage trebaju se staviti izvan uporabe i e, treba koordinirano djelovati, treba koordinirano djelovati među predstavnicima međunarodne zajednice koje su na licu mjesta. Došlo je do sporazuma u veljači, međutim treba ga primijeniti. I e, pravosuđe je važno. Europska unija u okviru traženih reformi traži da treba kazneno goniti one koji su ona naoružanih skupina. Mi e, tražimo da se istraže sve pravne e, putevi da se kazneno gone počinitelji tih zločina. Treba dakle e, nešto učiniti u tom smislu i Europska unija pomagat će Demokratsku republiku Kongo kako bi se omogućilo da se stvore javne pravne strukture koje će do toga dovesti. Gospodine predsjedniče, dopustite mi sada da se pozabavim ključnim pitanjem upravljanja. Predstoji si izbori kojih će doći za nekoliko mjeseci znači da se sada Demokratska republika Kongo nalazi u odsudnom trenutku. Rezolucija koja je usvojena jednoglasno u ožujku naglašava da su vlasti Demokratske republike Kongo odgovorne za pripremu izbora u skladu s ustavnim odredbama. Naravno, Europska unija je primila na znanje odluke Ustavnog suda Konga u svibnju ove godine. Poštujemo također suverenost te države u svjetlu sporazuma iz Kotonua, ali također i e, onim e, što je donijela Afrička unija. Mi smatramo da demokratske vlasti se trebaju birati na izborima koji će se organizirati u redovnim periodima. Politički dijalog zaista je bitan i e, moramo djelovati hitno jer vremena nema puno i treba u to uključiti sve dionike. Takav dijalog može omogućiti jasan plan o tome što je potrebno kako bi se izbori organizirali u skladu s Ustavom. Europska unija, Ujedinjeni narodi i druge ustanove su ponovili 6. lipnja potporu predstavniku Ujedinjenih naroda što ga podržava e, predstavniku Europska unija na organizaciji tih izbora. Rezultat izbora će ovisiti i o tome da se stvori odgovarajuće ozračje za te izbore jer izbori su ključ za demokratsko društvo a omogućiti otvoren politički prostor ključno je da se ostvari politički dijalog o kojem sam ranije govorio. Hvala lijepa. Hvala sada. A sada u ime klubova zastupnika govorit će Marija Gabriel za Europsku pučku stranku. hvala predsjedniče. Povjereniče. Nastojao sam pokušati e, započeti govor sa demokracijom i demokratskim postupkom e, kada se govori o e, Demokratskoj republici Kongo, ali ne uspijevam Meni padaju na pamet oprez i odgovornost, jer je fragilnost glavna, glavni sinonim za Kongo. Dakle, moramo imati na umu i opći kontekst. Želio bih inzistirati na ti elementa. Kao prvo, sve mora biti razjašnjeno glede masakra koji se događaju na istoku Konga i autori mora biti izveden pred lice pravde. Suradnja mora ponovno nastaviti između Monuskoa i oržani snaga Konga koji moraju u potpunosti iskoristiti i obnašati ovlasti svoga mandata. Zatim ne smijemo izgubiti iz vida borbu protiv nekažnjivosti i postarati se da e, rad sektora sigurnosti poluči rezultate i moramo također e, polučiti određene rezultate u pravosudnom sustavu. Kao drugo što se tiče izbornog postupka moramo biti oprezni i nastojati da e, pogoršanje sigurnosnog konteksta ne bude iskorišteno kako bi ponovno i dodatno bio doveden u pitanje izborni postupak koji treba biti proveden i suprotno. U krizi legitimnosti vlasti nakon 2011. godine svaki događaj je od ključnog značaja. U takvom kontekstu održanje pravog dijaloga između oporbe i vlasti ne smiju dovesti u pitanje ulogu građanskog društva jer to ima izravne posljedice za eh, građansko društvo. Mi očekujemo eh, što će biti sa izbornom sigurnošću i drugim stvarima. I Europska unija, Afrička unija ima veliku ulogu i ovdje se pozivam na ulogu ombudsmana gospodina Kodžoa. Europska eh, unija izrazila svoju podršku to, to njegovom posredovanju. Sada svaka je riječ važna. Ev, Europska unija mora podsjetiti na sve preuzete obaveze iz e, okvirnog sporazuma u Bebi za mir i sigurnost u području velikih jezera. Dakle, poštovanje e, ustava, mir, sigurnost, to će nam sve omogućiti da se ne budemo suočili sa e, humanitarnom krizom s razmjera ogrom, giganta Konga. U ime Saveza socijalista i demokrata riječ ima predsjednik to kluba zastupnika Đani e, Pitela. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, moram nešto reći iskreno. Često sam čuo od stručnjaka, vojnih stručnjaka, definiciju koja kod mene izaziva užas. Na sjeveru Kivua vodi se sukob. Radi se o sukobu malog, malih tenzija, male napetnosti koji u posljednjih 20 godina rezultirao 6 milijuna mrtvih, milijun i po raseljenih lica. Znači, otprilike 800 mrtvih na dan. A stručnjac govori o sukobu malog stupnja napetosti. Ja moram reći da umjesto male tenzije. Moram reći da se radi o maloj pažnji koja se tome posvećuje. Jer ovo što čujemo je zastrašujuće. Iz tog razloga obraćamo se prvenstveno visokoj predstavnici Federiki Mogherini. Mi znamo da i ona ima razumijevanja za ovakve situacije. Želimo da se eskalacija nasilja spriječi kako e, ne naoružani civili ne bi patili zbog oružanih skupina, a radi se o jednoj od država koja ima, koja je najbogatija sirovinama, mnogim rudama i mineralima. Tražimo međunarodnu istražnu skupinu koja će istražiti tko su odgovorni za ovakve pokolje. Drugo, tražimo da Međunarodni kazneni sud tu odigra svoju ulogu. Treće, želimo izvješće e, Ujedinjenih naroda o rezultatima misije ONUSCO i želimo da Ujedinjeni narodni u potpunosti ispune svoj mandat, a to je mandat da u potpunosti zaštite civile. Četvrto, tražimo da Afrička unija odradi ono što treba, te da uloži više napora da se taj sukob riješi. Moj klub zastupnika će tra, poslati kolegu Elenu Valenciano, predsjednicu odbora za ljudska prava. Ona će tamo otići kako bi se sastala s predstavnicima građanskog društva Demokratske republike Kongo. Kada se vrati s misije, mi ćemo to podijeliti s kolegama zastupnicima a isto tako ćemo to podijeliti i s drugim europskim institucijama, naročito s gospođom Mogherini. Međunarodna zajednica se mora probuditi, ne može prepustiti sudbini građane Konga, jer radi se o nasilju koji bez prestanka tamo postoji već 20 godina. A sada u ime kluba zastupnika Europskih konzervativaca i reformista, kolega Besmeker. Kongo je najveća ljudska tragedija na svijetu. To je britanski novinar Tim Butcher rekao kojeg slama to što se dešava u Africi i Jako mala pažnja se pridaje Kongu, tu se političke elite predstavljaju kao e, pravi kopci, tamo se ubija mačetom, žene se siluje, pljačka se i gospodin Kabila se uopće nije brinuo za to. On samo ima za cilj da zaštiti svoju vlast. Tu su tu je Europski parlament prokazao situaciju povrede ljudskih prava, ali ništa se nije promijenilo. E, tu su sudski postupci protiv e, kandidata oporbe Katumbija i čelnika oporbe i to su dokazi da Demokratska republika Kongo upada se u sve dublju političku krizu. Mi imamo obvezu da iskoristimo sve moguće instrumente kako bismo izbjegli novi građanski rat Najveća nesreća Konga, kako kaže Tim Bučer u tom istom razgovoru, je njegovo, njegovo bogatstvo, njegovi resursi. Međunarodna zajednica treba uvidjeti da je trgovina mineralima i odnosno rudama jedan od glavnih uzroka krize i trg i mora se dokazati da mi ne sudjelujemo u stvaranju te situacije E, posredno, ali Europska unija također mora sudjelovati i u rješavanju krize Monuska. Hvala sada, gospodin Gerens. Mi podržavamo rezoluciju koja e, treba stati u kraj e, nepažnji ovog ove tragedije u Kongu. Sedam klubova zastupnika koji su potpisali ovaj dokument e, zahtijevaju da se stane u kraju barbarstvu čije su glavne žrtve civili, a prvenstveno žene i djeca. Jučerašnja presuda Međunarodnog e, kaznog suda u Hagu u predmetu Bemba opravdava e, zahtjev da se skupe dokazi i prevede, izvede pred lice međunarodne pravde sve odgovorne za masakre. Isto tako vječ sigurnosti jednih naroda bi trebalo da se pozabavi ovim predmetima koji su nedavno izbijali u sjever, na sjevernom Kivu i kako bi se vidjelo do koje mjere Monusko može bolje dati svoj doprinos da se ponovno vrati na stanje koje, gdje se poštuju najosnovnija ljudska prava stalno kvaranje situacije u Demokratskoj Republici Kongo poziva i na poduzeća, na odgovornost poduzeća koji otkupljuju e, rude samo brzo usvajanje e, dok pravila e, glede ovih ruda može stati u kraj kriminalu za koji su odgovorni mnogi i koji ne ne ustupaju ni pred kakvim njusnim činovima. Moramo slijediti, moramo nastojati stati ovoj tragediji u kraj. Sada u ime Europske ujedinjene ljevice sada ima riječ gospođa Sandra Rodriguez. Hvala predsjedniče. Ponovno smo ovdje u parlamentu i bavimo s pitanjem eh, Demokratske republike Konga. Sada osuđujemo masakre na e, istoku. Ja bih željela da se dođe do tog mirnog, pacifičnog e, rješenja. Vojna rješenja imaju za posljedicu puno više mrtvih i stradanja. Ja želim izraziti tako i svoju brigu glede američke vojne komande u Africi i njihove destabilizirajuće uloge u brojnim zemljama među kojima i Kongo. Mi e, tražimo da se Afrikom e, povuče Europska Afrička unija bi također trebala pokrenuti neovisnu neovisno povjerenstvo o ulozi multinacionalnih poduzeća iz Europske unije glede kršenja prava e, E, pojedinaca i e, ugrožavanja okoliša i suradnje sa oružanim skupinama s ciljem iskorištavanja resursa afričkog, odnosno podzemlja Demokratske republike Konga. 2015. 10% dobiti e, iz Konga služi za, odnosno prodaje ruda služi za financiranje e, paravojnih skupina. Također mislim da moramo zajamčiti neovisnost e, Konga. Predsjedniče povredniče, jamčiti tu sigurnost, neovisnost, to znači da bi Kongo mogao, morao bolje iskoristiti svoje prirodne resurse, a sada se radi o tome da se povrati nadzor nad, odnosno da se postavi kontrola nad aktivnostima multinacionalnih poduzeća, zahvaljujući reviziji svih e, ugovora o rudarenju. treba isto tako zajamčiti e, prehrambenu sigurnost, smanjiti dug, zaduženost i tako bismo odgovorili i zadovoljili najtemeljnije potrebe tog naroda. Hvala. Sada u ime e, zelenih riječ ima gospodin Dobar dan. Hvala predsjedniče. Ja ponovno smo ovdje u vječnici kako bismo osudili strašnu situaciju koja se dešava u Kongu, sada na istok Konga. Predstavnik e, komisije će razumjeti zašto smo ovako frustrirani, jer nedavno smo svoju drugu rezoluciju, ali to izgleda nema nikakvog utjecaja na strašnu situaciju u kojoj proživljava veliki dio stanovnika Konga. Mi se radujemo ovoj zajedničkoj rezoluciji koju smo potpisali u duhu konsenzusa, iako bismo htjeli da tu i tamo tek bude čvršći, osobito kada se radi o kritici uloge MONUSCO-a, misije stabilizacije e, u Ujednih naroda u Demokratskoj republici Kongu. Tu misiju su neovisni istražitelji optužili za pasivnost. Kaže se da nije zaštitila civilno ništa od tih masakra. u toj povjerenstvu, istražnom povjerenstvu se traže da se to provjeri da se ustanovi da li je bilo nedjelovanja djelovanja i da se utvrdi ko su odgovorne osobe. Situacija u Kongu zahtjeva određene komentare. Žene su glavne žrtve. Silovanje žena i djevojaka se koristi kao masivno oružje. Regrutiraju se djeca u vojsku i isto tako se spominje izrabi, korištenje ruda. Tu evropske institucije imaju svoju ulogu. Treba ići dalje od deklaracije. Treba aktivno djelovati, sankcionirati, istraživati kako bi se znalo i ustanovilo koje su multinacionalne kompanije upletene u, trgovinu i na krajeva to je jedna stvar koja objašnjava grozne stvari koje se dešavaju na tom prostoru. Trebali, trebali bismo moći sankcionirati one koji su izravno odgovorni za te masakre. Ne smijemo se sputavati u tom smislu. Moramo dati primjer i pokazati kako Europska unija napušta nešto koga. Pa, de la liber... Sada u ime e, e, ima riječ gospodin Korao. Hvala. Od 1960. Eh, kada je Kongo postao neovisan od Belgije, situacija u toj zemlji uvijek bila zapravo spirala nasilja i ovih posljednjih godina situacija nije ništa drugačija. Umjesto da pokušava riješiti probleme i eh, <clears throat> održavati ljudska prava, predsjednika Bila se samo brine o tome kako će ostati na vlasti na sljedećim izborima. Vidimo kako je situacija dramatična u Dvakivu, a u Katangi. Problem je e, bogatstvo te zemlje i e, e, eksploatacija sirovina, ruda i minerala. Trebali bismo imati strože ponašanje prema europskim multinacionalnim tvrtkama koji djeluju u toj regiji. Trebaju voditi neovisnu istragu i trebaju tražiti da misije naroda Monusko prestane zapravo na i djelovati na dvosmislen način. Teško je to točno utvrditi jer e, teško je ustanoviti kako to da nisu napravili nikakve izvješće o prometu e, samim rudama i mineralima. E, mi u kratko vrijeme donosimo treću rezoluciju o Kongu. Mislim da je sada došao trenutak da se dobiju konkretni rezultati jer ćemo inače stalno zapravo govoriti ni za što. Hvala. Sada u ime kluba ENL e, gospodin Schaffhauser ima riječ. Najprije bih e, htio zahvaliti kolegama na točnoj analizi situacije Kongu, a prvenstveno želim zahvaliti gospodinu Piteli. Kongo mi je jako draga zemlja i sam sam bio uz potpredsjednika jedna Gomu u tijekom e, tranzicije i bio sam jedan od aktera u toj situaciji. Problem e, Konga, Demokratske republike Konga, jest njegovo bogatstvo. Dopustite vas podsjetim da je Laurent Zireka bila, išao, dakle, da se išlo tražiti ga zato što su Uganda i Ruanda odlučili na temelju naređe, po naređenju neke vanjskih sila, a to mogu pre, e, po, po, reći po, e, jasnije da se okupira ta zemlja i podsjećam vas da dok je Laurent Desiré Kabila e, okupirao tu zemlju, određeni broj poduzeća su potpisivali ugovore, to su bila američka poduzeća podsjećam vas da dok je i kad se Laurent Desiré bila kao patriot E, okrenuo svoj stav. Ovdje u Briselu se e, odlučilo e, da ga se eliminira i mogu reći ko je to radio i išlo se u Washington po to naređenje i 15 dana kasnije je likvidirana. Onda se išlo po Josefa Kabilu govoreći mi ćemo tog mladog čovjeka manipulirati jer nije bio, on je bio po državljanstvu iz Ruande i od njega se napravo e, predsjednika. Sve to su manipulacije. Ono što je potrebno Demokratskoj republici Kongu jeste ponovna suverenost, treba im vojska koja će se valjano boriti, treba im onusko koji će biti u službi mira, te da se prestane sa predatorskim radom i predatorima koji su povezani uz organizirani kriminal i e, licemjerne države koje su povezane s multinacionalnim poduzećima. Hvala.

niti zadnja rezolucija čega se boji. Radi se ovdje o e, pokolju u Beniju e, gdje je e, više od tisuću ljudi ubijeno. U godinu i po dana došlo je do mnogo prijetnji ubojstava, mnogi su, mnoga su osobe raseljene. A ta regija, kao što znamo, je toliko cijenjena zato što tamo ima zlata i koltana. E, drago mi je da je Evropska unija donijela pozicije i stavove e, o pitanju trgovine ruda. E, naš parlament je na tome tražio, iako smo to učinili kroz jedan dugotrajan postupak, a nažalost vijeće nas nije uvijek htjelo u tome pratiti. Međutim, danas nestabilnost koja i postoji u toj zemlji je također tu i kao rezultat vlasti u Kongu. Ne može ostati tako i mora se istražiti na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Mora se vidjeti tko su počinitelji i njih se mora kazniti. U predizbornom periodu to će ići teško. Znamo da ima sve više i više zločina protiv e, ljudskih prava, protiv čovječnosti. Dakle, moramo tražiti e, da e, se Evropska unija i Ujedinje narodi ujedine kako bi izbori bili transparentni i pošteni. Jer će to biti jedino jamstvo da toj zemlji dođe sto stabilnosti, da se izbjegnu humanitarne krize i da stanovnici koji su prve žrtve tog sukoba će samo na taj način prestati patiti. Hvala, gospođa Futiga ima riječ. Hvala predsjedniče. Stanovništvo Konga mora ponovno trpiti nevjerojatne pokolje u istočnom dijelu zemlje koje, čiji su autori prvojne informacije. To je omogućeno zbog e, političke nesigurnosti prilikom e, političke krize. Vlasti te zemlje treba djelovati što prije i treba održati slobodne izbore. Treba provesti rezoluciju jednih naroda iz ožujka i provesti i pojačati mandat Monuske što je prije moguće. Mislim da treba stati u kraj nekažnjivosti i Međunarodni krivni, kazni sud bi trebao ponovno djelovati. Hvala lijepo kolegica, sada je gospođa na minutu i pol. Hvala lijepo, predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Mi već godinama govorimo o građanskom ratu u Kongu, a tu smo onda zapravo govoreći o tome i zaboravili kako je lijepa ta zemlja kad u nje vlada mir. Međutim, sada se cijela sela uništavaju, žene, djeca se ubijaju, majke bacaju svoju djecu preko ograda, logora Manuskoja prije nego ih se njih bivaju ubijeni da bi ih spasili eventualno. Silovanje i sve ostalo, osakačivanje, sve je na dnevnom redu. Mi znamo da se otprilike svakih nekoliko minuta neka žena u Kongu siluje. To je jedan pravi seksualni genocid. I sad, i to bez obzira na činjenicu da je međunarodna zajednica prisutna već 16 godina tamo na terenu. Da li nam kong kongolanski narod može još vjerovati tu se ne stvara mir, nego se ostavljaju za nama traume. Ali moramo razmišljati i o posljedicama svog tog događanja. Mi znamo da Kongo pati, da tako kažemo, zbog svojih prirodnih bogatstava. Znamo da Kabila pokušava dobiti treći mandat. Međutim, samo slobodni i pošteni izbori mogu ovdje riješiti bar dio problema, ako ne sve. Moramo i dalje promicati mirovno rješenje, moramo mandat Minoskova malo evaluirati i moramo kazniti sve počinitelje ovih dijela protiv čovječnosti i moramo demokraciji pružiti mogućnost da bi Kongo imao ponovno jednu budućnost. Sljedeća je gospođa Veržjat na minutu. Merci, Hvala, predsjedavajuća. Već godinama Demokratska republika Kongo prolazi i kroz katastrofalne situacije, sve veći broj vojnih skupina, masakri, instrumentalizacija etničkog pitanja, nad, e, borba za e, otimanje resursa i od strane stranih zemalja i europskih poduzeća. Posljedica često tisuća e, u egzilu, preko milijun razmještenih, više od milijun stradalih, i indiferentnost je planetarna. Dakle, tu se radi o genocidu koji, je, koji su jedini narodi priznali već 2010. godine. To je sada e, pitanje niske razine e, e, intenziteta, ali ovo sada što se dešava iz zadnjih e, mjeseci pokazuje da ništa nije riješeno. Kada ćemo reagirati, kada će međunarodna zajednica reagirati, odgovornost jednih i drugih je velika. Da, treba stabilizirati tu zemlju i vratiti gospodina Kabilu, prizvati ga e, razumu, vratiti ga na razum. Treba održati istražna povjerenstva, neovisna i o monusku. Treba stati e, izrabljivanju krvih minerala. Dok god budemo zatvarali oči spram onoga što se dešava u Kongu, situacija je hitna i opasna. Hvala lijepo. A sada gospođa minutu. Povjereniče, predsjedavajuća, uvaženi kolege, grozne stvari koje se Kongu sve su gore. Evo, sjete se, 2014. dali smo nagradu Sakharov gospodinu Mikwengu um, zbog za rad kod žena žrtava silovanja, ali danas se ne radi samo o ženama, već i bebe su žrtve e, oružanih skupina silovanje i spolna nasilje je e, masovno, masovno oružje. Sada je ostvaran napredak kada se čuje da su neki krvnici kažnjeni, ali to nije dovoljno jer je vlast na, jer su oni koji su na vlasti sučesnici. E, tu nema pravde u Kongu. Isto tako treba vidjeti da se radi o ilegalnom e, izrabljivanju ruda najveći problem. Svi više treba, veći trud trebamo uložiti jer smo svi mi zajedno odgovorni za te krvave min, rude koje završavaju u našim telefonima i drugdje. I zato Europa treba djelovati. Govornica je prekinuta. Hvala lijepo, a sada gospodin Celer na dvije minute. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Prvo, jedna dobra vijest za Srednju Afriku. Bivši potpredsjednik Konga Jean-Pierre Bambemba je zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti prije nekoliko dana pred Međunarodnim sudom u Den Hagu nakon šestogodišnjeg procesa osuđeno 18 godina zatvora. To će donijeti bar malo pravde svim onim ljudima, ženama, djeci, muškarcima koje su njegove milicije, njegove vojnici, paravojne strage, zločinački sakatili i mučili. Međutim, osim toga, politička situacija nije malo bolja. Političke napetosti se povećavaju, pogotovo od kad je predsjednika bila još od prošlog studenta, studenog odgodio izbore na neodređeno vrijeme kako bi na umjetni način produžio svoj predsjednički mandat koji je de facto trebao završiti krajem prošle godine. Zabranjuje se demonstracije, zabranjuje se bilo kako drugo mišljenje, ponovno ima mrtvih na ulicama. Osim svega ostalog je izbila jedna žuta groznica koja još pojačava humanitarnu krizu u državi. Ali posebno zabrinjavajuće što se na istoku vode, vode borbe i sve su intenzivnije i sve surovije borbe između takozvanih oružanih snaga Konga i različitih oslobodilačkih paravojnih snaga. Razlog zapravo su zlato, tantal i ostali vrijedni minerali resursi koji se tamo vade i zemlje. Mnogi ljudi su progonjeni ili se stanovništvo primorava na ropski rad. Evropska unija je s novom uredbom o zabrani uvoza i korištenja tih minerala i ruda iz tog sukobljenog područja htjela dati jedan vrlo jasni signal. Ali nažalost imam, mi smo ispregovarali tekst ugovora koji je vrlo neodređen. I primjerice daleko je iza onog američkog zakona i koji je već pokazao stanovito djelovanje pri zabrani uvozu tih, zabrani korištenja i zabrani uvoza tih minerala. Mi moramo biti spremni konsekventno djelovati, inače nećemo ništa postići. Hvala lijepo. A sada gospođa Kenga na dvije minute. E, Danas zašto sam upravo jutros otišla e, raditi nešto drugo, a nisam ostala mirna s djecom kod kuće. Zašto nisam tražila da me suprug prati? Zašto nisam odlučila napraviti preko 400 tisuća mojih sunarodnjaka koji su otišli? Zašto? Kamo da idem? U Južnu Afriku ili u Europu i da nas onda možda vraćaju kući. Kamo? Kamo da se vratimo u Beni? a ovdje se ne osjećam sigurno. Sjedište Monuska nije daleko od nas, ali nas ne štiti. Možda je sreća da sam sama. A moja obitelj sada na sigurnom, barem trenutno. Oni koji su me počeli silovati, e, su me napali sa mnogim e, ružnih načina i na kraju su me isparili, ali mislila sam i na vas. Ali sretna sam. Sretna sam zato što nisam vidjela nikog poznatog iz mog sela koji su primorani da e, budu tu i gledaju ovakve pokolje. Srećom, bili smo uglavnom odrasli ljudi, vrlo malo djece. I nisu, niko nije ostao dugo u tom paklu i sretna sam što nitko neće vidjeti što se dogodilo s mojim tijelom nakon sati i sati mučenja. I vidimo da na istoku Konga ono što se događa ne zanima međunarodnu zajednicu. Oni imaju druge brige. Drage kolege, u Kongu je u područjima na istoku Bukavua više od 1200 ljudi poginulo u tim masakrima. Kada će se konačno pravda pobrinuti za nešto dobro? Hvala lijepo. A, zahvaljujemo vam e, na tome što ste vlastite iskustva unijeli u svoj govor. A sada sljedeći govornik je gospodin Čarnecki. Izvolite. Hvala lijepo. Štovana gospođo predsjedavajuća, štovani kolege. Moja prethodnica je zastupnica iz Italije, a ja bih vam mogao sljedeće kazati. Mi bismo trebali sve učiniti kako bi ovu rezoluciju i ispunili životom jer nije jednostavno dovoljno da se rezolucije usvajaju i to rezolucije koje onda su potpišu ili odobre ili slože se s njima svi na svijetu, ali se ništa ne dogodi. To više nije dovoljno. Mi sada moramo stvari prevesti u praksu. Moramo se pozabaviti i kaznenim pravom kako bi licu pravde priveli sve one koji su počinili tu zločinačke zlo zločinačka nedjela. Tu je Europa odgovorna. Napokon ne smijemo zaboraviti da mi dugujemo puno onim zemljama koje su nekad bile naše kolonije. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodin Dias de Mera je naš sljedeći govornik na dvije minute. Hvala lijepo. Demokratska republika Kongo se sada suočava s najvećom krizom u svojoj povijesti. Sjetimo se samo masakra koji su već počinjeni u Kongu i koji su tri milijuna izbjeglica potjerali s njihovih ognjišta, milijun i pol je završilo u susjednoj zemlji. Znamo da su počinjena neopisiva zvjerstva protiv djece, žena, starije populacije. I doista je važno da mi te strahovita bestijalna djela osudimo u našoj rezoluciji. Samo u dva mjesta mala su gotovo 2000 ljudi ubijeni u jednom danu. Moram odati poštovanje njihovim obiteljima. I moram još jedan puta naglasiti kako je bitno da se pobrinemo da se oružane snage Konga i naša menoska misija tamo surađuje. Samo kroz njihovu suradnju možemo spriječiti različite paravojne grupacije u njihovom surovom, bestijalnom postupanju. Recimo, znamo i da ruanske snage i uganske snage tamo dolaze i počinjaju grozne zločinje. Znamo da se da se pogotovo tantal vadi uz ostale vrijedne minerale i to je razlog zbog kojih se toliko paravojnih jedinica tamo okuplja. Osim toga Wolfram i tako dalje. Gdje bih e, još nešto iznijeti? Bitno bi bilo da se nametne održavanje napokon izbora koji su odgođeni, jer to je jedini način da se dođe do demokratskog napretka u toj zemlji. Važno je da se uspostave institucije države koje bi normalno funkcionirale. Potrebno mi je pravosuđe, sudovi, kako bi se i počinitelji tih zločina doista procesuirali. Hvala lijepo. A sada, sada zastupnik Panceri na dvije minute. Grazie. Hvala lijepa. Situacija u istočnim provincijama Konga je prilično jasna, a odgovori koji su dani do sada na tu krizu su se pokazale neprikladnika. Zaista moramo, moram vrlo iskreno reći e, da sam osjetio krokodilske suze u ovoj vijećnici među onima koji su između ostalog e, spriječili uredbu kojom se E, sprečava trgovanje rudama i mineralima i zona sukoba. Vijeće i komisije su također mješavina licemjerja i e, šizofrenije. I možda bismo morali ipak neke stvari iskreno reći. Stvari su jasne. Neke se stvari trebaju definirati platformom kako bi se spriječilo da Europska unija pokaže kako je nemoćna pred ovim što se događa. Predsjednik kad bila mora otići, to se mora reći. Treba se osigurati politička tranzicija. Treba otvoreno reći da redovna vojska Konga nije e, sposobna, da e, često nisu imali nikakvo opreme i oružja. A isto tako da vanjske snage, mirovne snage nisu u mogućnosti spriječiti i regulirati tu krizu. Uganda i Ruanda daju potporu onim pobunjenicima protiv kojih se bori. Dakle, trebamo imati međunarodnu istragu koju trebaju poslati Ujedinjeni narodi kako bi se ostvarili ciljevi. Mora se dati jasan znak, a iznad svega Europska unija mora izaći iz ove nemogućnosti da donosi odluke. Hvala lijepa sada gospodin Kukan na minutu i pol. Hvala lijepa madam. Demokratska Republika Konka živi u stalnom stanju samo površinske sigurnosti i mira. Najnovija eskalacija nasilja u sjeveroistočnom dijelu države. Sve je potresao. Stotine ubojstava, nestajanja, silovanja i rušenja ture. Nažalost, vidimo samo sporu međunarodnu reakciju na takav porast nasilja. Iskazujem duboku sućut obiteljima svih žrtava. U toj situaciji se hitno mora prekinuti nasilje sve naoružane frakcije i paravojne jedinice moraju se razoružati. Međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju, mora biti prisutnija i glasnija, znatno operativnija i pomoći u tom razoružanju. Naša misija Monesku mora biti isto tako brža u zaštiti civilnog stanovništva. Nadalje, moraju, svi počinitelji se moraju privesti licu pravde bez e, preuzimanja jasne odgovornosti za te zločine nastavit će atmosfera vječitog nekažnjavanja trovati stanovništvo i zapravo će stvarati samo novo nasilje. Uvjeren sam da građani Demokratske republike Konge zaslužuju bolje nakon 20 godina stalnog nasilja. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Frunzulica ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, drage kolege. Ja sam duboko zabrinut zbog pogoršanja sigurnosne stanja u sjeveroistočnom dijelu Demokratske republike Kongo i zbog svih onih izvješća o pokoljima kao i zloporabi djece, mučenju koje dobijemo od naše misije UNESCO. Ja sam, mislim da vlada Demokratske republike Konga kao i misija UN-a za održavanje mira trebaju surađivati, a do sada su apsolutno neuspjeli u području Benina zaštititi civilno stanovništvo. Jedna duboka istraga treba biti provedena od strane međunarodne zajednice, a svim tim pokoljima koji su se dogodili kako bi točno utvrdili tko je iza tih napada. Neutralizacija naoružanih paravojnih snaga je također od ključne važnosti za stabilnost i mir stanovništva u Beninu. E, svi počinitelji tih zločina protiv čovječnosti i seksualnih zločina moraju se progoniti i procesuirati i kazniti u skladu sa mjerama međunarodnog prava. Hvala lijepo. A sada gospodin Asis na jednu minutu. Hvala lijepo. Pa, kada je Demokratska republika Kongo je zapravo okarakterizirana nazemljem koje je koštalo života nekoliko milijuna stanovništva zadnjih 20 godina. Prije nekoliko dana su specijalni stražitelji Ujedinjenih naroda rekli kako se mogu... Prije nekoliko dana su rekli specijalni stražitelji ona kako bi se iste stvari i slične stvari mogle početi događati u Burundiju. Ne samo u Kongu gdje znamo da je s proteklih 20 godina više milijuna ljudi poginulo. Znamo da je riječ o pokoljima koje u, na istoku Konga počinjaju paravojne snage naoružane s obzirom na tu nestabilnu situaciju i potencijal užasne eskalacije Evropska unija treba učiniti sve da to sredi. Ono što smo vidjeli u Ruandi 1994. trebalo bi poslužiti kao lekcija svijetu kako bi spriječili da se iste stvari ponove sada i ponavljaju u Kongu. Mislim, to je urezano u našu memoriju. I prema tome Evropska unija treba pomoći Kongu i trenutno, ali i inače u iskorjenjivanju razloga za sve to, a to je iskorjenjivanju siromaštva i nejednakosti. Prema tome moramo izvršiti pritisak na vladu Demokratske republike Kongo kako bi osigurala da kompletno državne institucije funkcioniraju kako trebaju. Hvala lijepo, a sada gospodin Obermer na minutu. Hvala. Šest milijuna mrtvih, proteklih godina 3 milijuna je u bjegu, to pokazuje da je borba protiv regionalnog nasilja, ali i islamističkog nasilja u tom na tom području, dakle borba protiv al Baba i Boko Harama, da očito ta borba nije uspjela. Os e, islamskog e, terorizma očito seže od Somalije na zapadu do kompletnih obala istočne Afrike i Konga i dalje. Žao mi je jako, dame i gospodo, čini mi se da ono što mi radimo je prilično farizejski. Evropska unija će se morati probuditi i naglo trgnuti i moramo shvatiti da je vrlo očito da će se situacija tako nastaviti i pogošavati dok jednog dana resursi i naše sirovine ne završe kompletno u krivim rukama. A onda će se valjda tek i industrija Evropske unije probuditi i napokon početi nešto konkretno poduzimati. Zbog toga mislim da mi danas puno govorimo, ali očito nismo pripravni nešto konkretno učiniti. Međutim, mogu vam sada već unaprijed reći da ako ne budemo preuzeli akciju možemo prestati proizvoditi iz naše mobitele, dame i gospodo. Hvala lijepo. Naravno da je to sve jako važno i važno je da mi kažemo naše mišljenje. Ali sad smo došli do kraja govor naših pojedinačnih govora i intervencija u diskusija. Sada počinjemo sa slobodnim javljanjem za riječ. Prvi je gospodin Kaputo. E Hvala lijepa. Ovo je već treći puta da se bavimo Kongom. Situacija je i dalje dramatična u toj zemlji. Nedavno su otkrivene javne grobnice sa e, stotinama tijela e, tamo i mnogi su mačetama i noževima tamo ubijeni. Drugi su bili žrtve torture svake minute siluje se po jedna žena. Ima jako puno ljudi koji su zatočeni, a naoružane skupine vode genocid i mm, mm, misionari i aktivisti za mir traže da dođe do smirenja situacije u Kivu. To je područje koje je na granici s Ruandom. Treba međunarodna zajednica i Europska unija. Oni se moraju sada uložiti napore da se stane na kraj toj tragediji. Hvala, gospodin Marijas. Hvala lijepo. Demokratska republika Kongo je najveća zemlja Srednje Afrike i jedna od najbogatijih što se tiče njenih prirodnih bogatstava resursa. I to je ujedno i razlog zbog za izbijanje tih groznih surovih nasilja koje tu zemlju tresu. Mi smo već još nedavno e, upravo dali jednu izjavu i angažirali ih se oko zaštite tih velikih resursa. Isto tako znamo da imam, smo osnovali tamo i Prirodni nacionalni park pod oštrom zaštitom UN-a u samoj regiji Kivu, ovoj gdje se događaju najveća sad zvjerstva zadnje vrijeme, znamo da je još od 2004. se provode različite istrage jer smo imali različitih incidenata i većih pokolja. Tu su bilo, znamo i u svibnju ove godine su posebno

Hvala lijepo. Stigli smo do kraja popisa slobodnog javljanja za riječ, a sada riječ ima ponovno gospodin povjerenik Navračić. Hvala lijepo, Mislim da je to bila jedna vrlo korisna razmjena mišljenja. I neki od članova Europskog parlamenta su zamjerali nedostatak reperkusija od strane Europske unije, europskih institucija, ali kako je dakle na vijeću ministara vanjskih poslova 23. svibnja zaključeno i to stoji u zaključcima svijeća vidimo da Demokratska republika Kong, dakle to su veliku sličnost sa rezolucijom Europskog parlamenta od 10. ožujka, uključujući i način govora, jezik, izraze kao i akcente koji se stavljaju na izgradnji pravosudnog sektora i u vječ, zaključcima vijeća smo isto tako vrlo jasno iskazali rekli da ćemo sve instrumente na našem, koji su nam na raspolaganju koristiti kako bi spriječili daljnju eskalaciju naselja. Hvala lijepo. Gospodine povjereniče, ja bih samo željela obavijestiti kolege o tome da smo mi dobili sedam zahtjeva za rezoluciju.